nasze posiedzenie tylko w gronie Komisji Rolnictwa. Nastavljamo, dragi kolege, sad smo sami, dakle samo odbor za poljoprivredu u prijevod je osiguran na 18 jezika. Što se tiče usvajanja zapisnika sa proteklih sastanaka 21. i 22 e, studenog i 3. prosinca slijedit ćemo uobičajeni postupak. Prelazimo sada na elektroničko glasanje uspostava programa za jedinstveno tržište za konkurentnost malih i srednjih poduzeća kao i europsku statistiku. Izvješće je kolegica Ribero predstavila 5. prosinca. Odbor IMKO je nadležan, a program koji se ovdje predlaže omogućuje se da se financira iz onoga što su nekada bilo pet različitih programa. Jedan od njih je program prehrambenog lanca za koji je bio nadležan odbor Agri. Mislim da će nam sama izvjestiteljica dati više informacije o tome za slučaj da se želi javiti. Izvolite, gospođo Ribeiro. Hvala. Htjela bih jednostavno zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i cijeloj ekipi iz tajništva. Imamo dobre kompromise i e, nadam se da ćemo za njih dobiti veliku potporu. Hvala. E, Predsjednik ću mikrofon. Hvala lijepa, a sada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 usvaja se. A sada kompromisni amandman broj 10. Otvoram glasanje. Glasujeme. zamekam glasovanje. Nadam se da svi glasaju. Zatvoram glasanje. Čekamo sada da gospodin Kalinovski dobro stavi kartu za glasanje. Amandman 106. Tko je za? E, odbija se. Amandman 107. Za protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Usvaja se. Amandman 108. Za, protiv, odbija se. Amandman 111. Tko je za? Protiv, odbija se. Amandman 110. Za, protiv, odbija se. 112. Za, protiv, odbija se. 113 za usvaja se, 109. usvaja se, 114. za usvaja se, 115. za protiv odbija se, kompromisni broj 11. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 119. amandman tko je za. Usvaja se. Kompromisni broj 12. Otvoren glasanje. Kompromisni broj 12. zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada prelazimo na 14. amandman. Usvaja se. 124. za usvaja se. Kompromisni broj 17. Otvaram glasanje. 17. kompromisni. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 18. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. A sada kompromisni broj 13. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 16 koji je za usvaja se 129 za protiv odbija se 130 za protiv odbija se 17 za usvaja se 131 usvaja se 132 za usvaja se 133 za protiv odbija se 134 za usvaja se 135. za usvaja se, 136. za protiv odbija se, 137. za protiv odbija se, 138. za protiv odbija se, 18. za usvaja se, 139. za usvaja se, 19. za usvaja se, 20. za usvaja se, 140. za protiv odbija se, 21. za usvaja usvaja se. 141. za, protiv, odbija se. 22. za, usvaja se. 142. za, protiv, odbija se. Kompromisni broj 16. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada amandman 146. za? Protiv? Odbije se. Provjerimo. 1, e, dozvolite provjeru elektronskim putem. Zamikam. Zatvorem glasovnja. 147 za. protiv u sve 23 u sve 148 za usvaja dakle, se. 1,40 za, usvaja 150 za, usvaja 25 za, usvaja 26 za, usvaja kompromis imam ban 14. Glasujemo o kompromisu 14. Otvaram. Zatvaram. Sto pedeset jedan za sto pedeset tri usvaja se, dvadeset osam za, Osvaja se. 154 za. Osvaja se. 155 za. Osvaja se. 156 za. osvaja se. Kompromis nam 15. Otvaram glasovanje. Kompromis 15. Zatvaram glasovanje. Osvaja se. 158. Tko je za? Osvaja se. 159 za, usvaja se. 160 za, usvaja se. 30 za, usvaja se. 24 za, usvaja se. 31 za, usvaja se. 161 za, protiv, odbije se. 162 za, usvaja 163 za, protiv, odbije se. 184 sve se. 32. Za. sve se. 33. Za. Provjerimo 32. amandman. 32. amandman. Otvoren glasovanje. Zato. Usvaja se. 33. Za. Protiv? Provjerimo 33. amandman. Otvoreno glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. 1.6.5. Tko je za? Protiv? Odbije se. Kompromis je 19. Otvoreno glasovanje. Kompromis 19. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 20 Otvoram. Kompromis 20. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34 za, protiv. E, sve se. 35 za, usvaja se. 36 za, protiv odbija se. 37 za, protiv, odbija se. Kompromis 1, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 41 za, usvaja se. 42 za, protiv, odbija se. 43 za, protiv, odbija se. 44 za, usvaja se. 1 za, usvaja se, 45 za, protiv, odbije se. Provjera 45. amandmana, otvoren glasovanje. Zatvoram. 45. amandman. 46. Za. Protiv. Odbije se. Kompromis 2. Otvoram glasovanje. Ne znam da li smo glasovali gospodine Bude 41, mislim da smo ga preskočili na 42, to se dogodilo. Na znači, 41. amandman taj smo glasovali. Mislim da mi je promakao. Evo, to se upravo dogodilo. Ponavljamo glasovanje. 41 za. Protiv. Provjera. Evo, pa nije se glasovalo o njemu. Usve se. Kompromis 2. Otvoram glasovanje. Kompromis e, drugi. Zatvoram glasovanje. Vezano kompromis drugi. Usve se. Kompromis 3. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Osvoja se. Onda 54. Tko je za? Osvaja se. 55 za. Osvoja se. 56 za. Protiv. Odbija se. 57 za. Protiv. Odbija se. 58 za. Usvaja se. 2 za. Usvaja se. 59 za. Protiv. Odbija se. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Osvaja se. 63 za, protiv, odbije se. 64 za, osvaja se. 65 za, protiv, odbije se. 3 za, osvaja se. 66 za, pro, protiv, Provjera. Otvoram glasovanje. A vezano za amandman 66. Zatvoram. Odbije se. 67 za, protiv, odbije se. Provjera 67. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Kompromis 5. Otvoram glasovanje. Otvoreno glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. 70 za, protiv, odbija se. 69 za, Usvoja se. 71 za, protiv, odbija se. 72 za, Usvoja se. 73 za, protiv, odbija se. 5 za, usvaja se. 74 za, protiv, odbija 75 za, protiv, odbija 76 za, protiv, odbija se. Kompromis šesti. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Kompromis Sedmi otvaram. Kompromis sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoje se. 84 za. Prot... se. 85 za. Usvoje se. 7 za. Usvoje se. Nismo trebali glasovati jer kompromis šest je usvojen. Prelazimo na 86 za, protiv, odbija se. 87 za, protiv, odbija se. 88 za, usvoje se. 89 za, protiv, provjera. Otvorno glasovanje. 89. amandmana. Zatvoram. Odbije se. 90. Za. Protiv. Odbije se. 91. Za. Protiv. Odbije se. 92. Za. Protiv. 8. Za. usve se. 93. Za. usvese se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 95. za Protiv. Odbija 96. Za. Protiv. Odbija 97. Za. osvoje se. Provjerimo 96. 97. amandman. Zatvoram glasovanje. 97. amandman, 97. amandman. Zatvaram glasovanje. Osvaja se. A sada mišljenje, e, dakle, pojmenično glasovanje, zatvaram glasovanje, se izvješća je usvojen. Čestitam i sada dajem riječ izvjestiteljici. Hvala, gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege, ja bih e, žela još e, navesti jedan kuriozitet. E, popis glasovanja EPP-a u cijelosti E, su se svi držali tog popisa glasovanja, to je neobičajeno i sve je skupa e, bilo, eto, to je slučajnost e, da se to dogodilo. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama Zato što je vaše mišljenje bilo tako dobro. Želim vam čestitati kao čestiteljici. A isto tako i tajništvo. Sada prelazimo na točku petu. A to je uspostava programa odnosno, pardon, ukidanje pomicanja sata, gospođa Miller, izvjestiteljica za mišljenje, a mi dajemo nacrt mišljenja i dajem sada riječ izvjestiteljice. Gospodine predsjedniče, hvala lijepa. Europski parlament tražila je komisiju u svojoj rezoluciji od 8. veljače 2018. godine da se E, provjeri pomicanje sata 2018. godine organizirano javno savjetovanje s koje je rezultat bio sljedeći građani e, traže da se ukine e, pomicanje sata dva puta godišnje. I ja mogu podupriti prijedlog komisije 12. rujna 2018. godine, a kada je o ukidanju pomicanja sata, Ukidanje, e, zapravo pomicanje sata ima utjecaj na bioritam i na, dakle, i samu e, zdravlje građana, ali i životinja. Sami poljoprivrednici znaju što se događa prilikom pomicanja sata dva puta godišnje, zbog toga prilažem sljedeće kako bi zajedničko tržište i dalje bilo u funkciji, potrebna je koordinacija u ovom polju. Različite vremenske zone utječu na različite branše i na isto tako mobilnost građana. Kada se usvajala ova e, dakle, uredba samo 15 članica je brala unije i kako bi sada, međutim, države članice imaju dovoljno vremena e, provesti ove koordinacije i pripremiti se, predlažem da se e, pomakne stupanje na snagu u 2020. godinu. Druga mogućnost bi bila pojednostavljenje, a to je koordinacija na način da države članice koje su već u vremenskim zonama i u dakle, grupacijama e, plus 1, plus 2, plus 3, dakle srednjoevropsko vrijeme, plus 1, plus 2, plus 3, i to bismo mogli taj status zadržati, s obzirom da uvođenje ljetnog vremena E, tehnički gledano je zapravo promjena e, vremenske zone i predlažem da zadržimo zimsko vrijeme kao standardno vrijeme. Kratko je ovo obrazloženje, mišljenje i sada se već veselim raspravi sa izvjestiteljima u sjeni, a i članovima ovog odbora. Hvala. Gospodin Jare, imate minutu i pol. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljici. Ja mogu se suglasiti sa ovim obrazloženjem, ali moramo još jednom sjesti svi za jedan stol i isto tako pogledati što se događa u drugim odborima. Prije svega treba odgovoriti na dva pitanje. Od kada bi se dakle, realno moglo ukinuti pomicanje sate, to su različiti datumi, neki kažu da je to 2021. neki kažu 2022. godine, Mislim da ćemo tu pronaći kompromisno rješenje. Još nešto što je meni bilo važno, a to je e, pomicanje sata se trebalo ukinuti, a isto tako bismo morali imati snagu da u kompromisnom rješenju e, za države članice to znači ili zimsko vrijeme ili ljetno vrijeme. Mislim da upravo kroz ovu e, razmicu oko toga da li je to zimsko ili ljetno vrijeme na, bilo koji način se želi odgoditi ukidanje pomicanje sata, ali svakako se nadam kompromisu, naravno on je moguć između mudrih ljudi i moramo isto tako sagledati kako će naležni odbori i kakve će oni odluke donijeti u konačnici. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Želim vam svima čestitati, zaželjeti vam sve najbolje, mnogo uspjeha u nove godini, e, kolegicama, kolegama, zastupnicima, pomoćnicima i prevoditeljima. Što se tiče sezonskog pomicanja sata, to je vrlo važno pitanje za ovaj odbor, zato što ima utjecaja na građane uglavnom na one koje ovdje zastupamo, to su poljoprivrednici. Ljudi koji se bave poljoprivredom ili uzgojem stoke. Gdje naravno e, je polazište da e, same životinje nisu svjesne ovih naših e, pomicanja sata, već se ravnaju prema biološkom satu. Susreo sam se s predstavnicima različitih sektora u Bugarskoj i svi su oni jednoglasno izjavili da se treba ukinuti ovo pomicanje e, kazaljke na satu. Jedan od stresnih utjecaja e, ovog pomicanja sata doveo je do smanjenog prinosa mlijeka u krava i zbog toga podržavam prijedlog komisije da se ukine pomicanje sata dva puta na godinu. No smatram ipak da bismo to trebali e, početi napraviti, dakle provesti 2020. a ne 2019. Hvala. Gospodin Nikolson je sljedeći. Gospodine predsjedniče, hvala. U zanimljivom sam položaju. Mislim da je e, sve ovo zajedno zapravo potpuni gubitak vremena. Potpuno se protivim ovome Pomicanje sata dva put godišnje praksa su u Europi već gotovo 50 godina i sustav pomicanja kazaljki e, u posljednje vrijeme se dovodi u pitanje, a bojim se da je tome razlog nekakva i sa vlastita inicijativa Europske komisije da e, zadovolji neki umjetno postavljeni cilj. Mislim da su utjecaji tog sezonskog pomicanja sata uvelike pretjerane. Sad sam čuo argument o smanjenju prinosa mlijeka, no e, životinje e, koje se uzgajaju širok Evropske unije se prilagođavaju e, uvjetima u kojima se uzgajaju. Ako pogledamo Sjedinjene američke države, riječ je o jednoj državi jednom kontinentu imaju različite vremenske zone i to zato što to moraju imati jer e, sunce izlazi u određeno vrijeme, a zalazi u drugo određeno vrijeme. Ako to poričemo, dovodimo sami sebe u vrlo apsurdnu situaciju. Sutra naravno ćemo u Londonu imati vrlo zanimljivo e, sučeljavanje u donjem e, domu, no kao što je E, zapravo e, e, kolega istaknuo živi od mene možda sat, na udaljenosti od sati pola mogao bi se naši, naći u drugoj vremenskoj zoni. Po meni je to potpuna besmislica. Znam da ponekad izluđujem e, tajništvo e, nekim svojim postupcima i ovim e, dugovječnim stavom da ne volim nikakvo glasovanje ponedjeljkom, no ipak se vraćam svakog tjedna i ne želim ovdje gubiti vrijeme. Ulrika i ja se dugo poznajemo, no doista smatram da bi bilo mudro da vijeće baci ovaj prijedlog kroz prozor i posveti svoje vrijeme nečemu pametnijem. I sa svim teškoćama s kojima se moramo baviti u Europi mislim da ovo definitivno ne zaslužuje naše vrijeme. Hvala. Dobro, spomenuli ste gospodina Flanagana, pa mu dajem riječ. Čini mi se kao da ovo sliči pomalo onom popisu e, zadaća koje sami sebi zadajemo, pa evo, ovo ćemo obaviti pa ćemo sami sebe potapšati po ramenu. Tako mi se čini da je Europska komisija odlučila samu sebe potapšati po ramenu, neovisno o tome koliko ovo stvarno utječe na svakodnevni život ljudi. Riječ je o ritmu našeg života. To je nešto na što smo navikli. Mislim da je prilično zanimljiva ova e, e, situacija i ovo pomicanje kazaljke na satu. To je na neki način dodatna vrijednost u mom životu, ovisno o tome gdje živite u Europi. Možda recimo živim, u nekom trenutku u životu sam živio u Andaluziji na četiri mjeseca. Ne vjerujem baš da će na njih tamo to utjecati. No ako živite na jugu Irske, mm, doista nema velikih problema. Ne znam čemu ovo vodi. Mogli bismo se naći u situaciji gdje recimo u istom gradu jedan E, jedna strana mosta je u jednoj vremenskoj zoni, drugi kraj je u drugoj vremenskoj zoni, a i bez tih razlika imamo dovoljno razloga za međusobnu svađu. Hvala. Gospođa Aguilera je sljedeća. Hvala lijepa, predsjedniče. Pogledajmo ovaj prijedlog zajedno sa svim i naravno uzevši u obzir sve teškoće kojima se sada moramo baviti, ovo definitivno nije veliki problem, barem ne za poljoprivredu. Ljudi mogu govoriti o kravama, o problemima e, koje krave imaju s pomicanjem kazaljki, no mislim da to doista nije relevantno. Ovo je politički oportunizam e, komisije. U mojoj državi o tom pitanju se uopće nije nešto posebno raspravljalo, a sada na sugestiju komisije Naravno, javnost se bavi tim pitanjem, pitanjem e, sezonskog pomicanja kazaljke na satu, no doista to nema veze sa e, promjenama godišnjih doba, već o tome gdje se i čime se bavite, gdje vam je radno mjesto. Otvorili smo na neki način Pantorinu kutiju time. Preostale su nam još e, tri parlamentarne sjednice i morat ćemo vidjeti kamo ide ovaj prijedlog. Možda bi doista bilo dobro da se ukine praksa e, promjene računanja vremena, no e, za odbor Agri nisam sigurna da bismo se mi posebno trebali baviti tim pitanjem da to spada u naše kompetencije. Vijeće treba donijeti najpremiranju odluku bez nekih suvišnih pojedinosti. Hvala. Nadležni odbor je Tran. Agnju, gospod, zastupnik Agnju ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Spomenula sam kompetenciju u prošloj intervenciji pred povjerenikom, na to nije odgovorio, pa se pitam ima li Europska unija ovlasti govoriti nam da li da pomičemo kazaljke na satu ili ne? No, ostavimo to po strani. Ovaj prijedlog mi se čini zanimljivim. Kad sam bio stočar, ovčar, pozdravio sam pomicanje kazaljki unatrag u listopadu jer je to značilo da zapravo ima dovoljno danjeg svjetla da nahranim svoje ovce. Kad sam prešao na perad, moje mišljenje se promijenilo jer tu sam onda imao izbor ili ćemo zapravo e, ometati sebe ili ometati perad. Komisija to pokušava promijeniti. Dakle, tri, a, to je pokušao riješiti problem e, za koji je bilo dovoljno recimo 3-4 minute više u peradarniku. Na koncu smo ipak odlučili da je bolje e, da mi snosimo te negativne posljedice pomicanja. Mislim da je ovo mnogo buke ni za što. Dakle, vi ste za promjenu? Zar ne? Gospodin to je sljedeći. Da, naravno. E, rasprava se nekako širi. Naravno da ima i važnijih stvari koje se mogu raditi, ali budući da je danas ova tema na dnevnom redu, onda ćemo danas govoriti o tome. Što se tiče ovih konzultacija, velik broj e, građana u toj sudjeluje, 84% Evropljana je dalo e, mišljenje kojem se protivi time da se mijenja sat. Dakle, mislim da trebamo to uzeti u obzir. Znanstvenici e, nisu uspjeli e, među ostalom niti pokazati da stvarno ovakva promjena vremena donosi neku prednost. Čak niti ušteda energije e, nije baš neka. Moramo dakle prihvatiti ovu konzultaciju među građanima, Radi se o nečemu što je pokrenula Europska komisija e, koja je htjela pokazati da radi nešto e, važno. Ali mislim da nemamo šta o tome sada raspravljati. Hvala. Što reći o svemu ovome? Da, naravno, došlo je do javne rasprave. Europska komisija je, e, je se prihvatila da za jednu glupost se organizira javna rasprava i konsultacije. Mogla je to organizirati za nešto pametnije. Da, e, gospodine Kaputo, ali svega jedno možda četiri milijuna ljudi odgovorilo. Tri četvrtine njih su bili Njemci. E, možda ih je njihova vlada obavijestila o tome, pa su zato se oni javili. Ali naše kolege sa juga Europe, iz Napulja, iz Andaluzije, Algarve, trebali bi možda e, se upravo njih pitati žele li da se E, zadrži ovakvo stanje. Ja se slažem za promjenu sata jer to je nešto što je donosi dosta društveni život preko ljeta. A ljudi na jugu e, zaista da e, žive od turizma i možda je tu jako važno da ima puno sunca na večer do deset na večer. Važno je i za E, recimo trgovce koji rade do 8 e, navečer, to je izvrsno, može iskoristiti malo sunca do 10 navečer, to je jako dobro za asimilaciju D vitamina. Što se pak tiče poljoprivrednika, zašto vraćanje na e, zimsko vrijeme? u e, Belgiji nemamo 8 sati sunca, ne ne, u Belgiji imamo jednostavno jak e, svjetlo. Jer jako je dobro da se vidi malo svjetla prije i početka škole. Međutim, e, reći da sa poljoprivrede da životinje nemaju biološki sat jer nedeljom u drugo vrijeme poljoprivrednik dođe musti krave. Dakle, puno kasnije nego inače i krave ne prosvjeduju zbog toga. Jesu li krave zbog toga e, uznemirene? Ne. Ako e, poljoprivrednik za svakog dana za 15 minuta pomakne mužnju krava, neće e, krave to ni primijetiti. A ja mislim da nije u redu da par ljudi kojima je teško kroz prvih par dana prilagoditi se na promjenu sata, da oni to nametu na svim ostalim ljudima kojima je baš svejedno, baš ih briga za promjenu vremena. Jasno je naravno da postoje i vremenske zone, ali Komisija će stvoriti pravi kaos ako svaka zemlja može sama odlučiti hoće li ljetno, hoće li zimsko vrijeme, promjenu vremena ili ne. To će biti jako problematično. A ja sam jedini koji govori o ovom u mojoj zemlji i to mi daje priliku da dva puta godišnje me intervjuiraju na televiziji. Hvala sada zastupnik Hojsling. Ja, Što se što se tiče rasprave o pomicanju sata, toliko je duga kao i samo pomicanje sata. Zašto je uopće uvedeno pomicanje sata? E, ne da bismo bili duže u ljetnom periodu na suncu, već štednja energije nakon e, prve naftne krize se to dogodilo i sve se to skupa nije dogodilo, što znači ono obrazloženje koje smo tada imali nije opravdano. I kada bismo sada provjerili u Europi javno mišljenje e, za ukidanje pomicanja sata većina će biti za. Ali za što ste onda? To je sad sljedeće pitanje. To će pak dovesti do razmimo i laženja. Da li radije ljetno vrijeme ili zimsko vrijeme u Njemačkoj će reći pa ljetno vrijeme. Ali ako netko tek u pola deset sviće u zimskom periodu, će vam reći pa ni to nije najbolje. Nikada nećemo imati jedinstvo, niti jedinstveno mišljenje u Europi oko ovog pitanja i onda možda ipak da ostavimo sve kako je. E, netko se na neke dane može uzdrujati, netko pak ne ali jedno ćemo morati spriječiti da na kraju ove rasprave e, u Europi imamo 27 različitih vremenskih zona. Ako to dobijemo kao rezultat, onda se sve skupa okrenulo protiv nas, onda bolje da ostanu stvari kako jesu, ako nekoliko litara manje mlijeka daju krave, pa neće to uticati na e, dobrobit Europe, s time možemo živjeti. E, Dorfman, hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ja sam zapravo da se i ovo pomicanje e, možemo si na neki način e, eto, spriječiti ovo što komisija prilaže, to je najveća glupost što komisija prilaže, da svaka država može odabrati koje vrijeme želi. Ako promislimo, evo, danas popodne sam došao vama, kroz četiri države članice sam se vozio, evo, to je sad četvrta država članica. Kada bi svaka država odabrala koje vrijeme želi iz Austrije, E, dakle Prinić plus 1, Francuska plus 2, Njemačka plus 3, pa to je totalna ludost, pa time ćemo zapravo uništiti zajedničko tržište i stoga želim podržati sve ono što je kolegica Miller navela prije, no što sve to skupa e, tako ustrojimo, moramo se grupirati u vremenske zone. Dakle, imali smo neke blokove, neke skupine vremenskih zona i svakako nam je to potrebno i u budućnosti, inače sve skupa nema smisla. Ono što isto tako, kolegica Miller, želim skrenuti pozornost, a to je amandman 4 e, kaže da zapravo u osnovi imamo zimsko vrijeme, međutim u amandmanu 5 granič e, plus 1 plus 2 plus 3. Dakle, sadašnje vrijeme u velikim oblikovima plus 0, dakle griničko vrijeme, a plus 1 plus 2 je zimsko vrijeme, a plus 3 je zapravo ljetno vrijeme i to bismo trebali ispustiti jer Europske unije a za će je Greenwich plus 1, što znači ovu raspravu pak ne bismo trebali voditi. Oui, monsieur le président, moi j'avoue que ce débat me laisse extrêmement perplexe. je, moram reći da sam prilično zbunjena zbog ovakve rasprave. Ja osobno ne volim eh, kada mijenjam vremenske zone, ali ako završiti, eh, stati na kraj ovom sadašnjem mijenjanju sata ako to stvori više problema, onda onda to ne bi bilo dobro. Međutim, ne dovodimo u pitanje javnu raspravu, jer ako se konsultira građane, onda to trebate uzimati u obzir. U Francuskoj, kao što vidite, javna rasprava je nešto i mišljenje građana koje se i tekako pojavljuje. Ja zapravo ne znam što se tiče rasprave o promjeni sata, E, nisam sigurna da je promjena sata nešto što je opravdano jer e, znanstvenici to nisu uspjeli dokazati. Pa malo sam se već izgubila. Što se tiče poljoprivrede i ruralnih razvoja, rado bih čula više dokaza o utjecaju koje to ima, jer čovjek je ili za ili protiv svrlo osobnog stajališta. Ono što bi mene zapravo tu brinulo jest podjela unutar Europe. Iako je ta konzultacija bila pokazala da je jako puno ljudi se zalaže za to da prestanemo s mijenjanjem sata, mislim da bismo dobili jako puno reakcija. Jim Nicholson je dobio aplauz za ono što je rekao baš e, kao što sam i ja dobila kad sam rekla da ako na kraljevina izađe iz Europske e, unije, onda bi bilo jako čudno da Sjeverna Irska i Republika Irska nemaju isto vrijeme, da nemaju isti sat. Dakle, to su stvari koje također treba uzeti u obzir. Hvala sada izvjestiteljica ima riječ. Da, evo, sve sam i vjerovala kad sam dolazio da će ovo biti zaista vruća tema. Najrazličitija mišljenja koje se ovdje sučeljavaju, nisam ništa drugo ni očekivala, međutim, ipak e, vjerujem da bismo trebali izraditi e, mišljenje našeg odbora. Nismo nadležni odbor, to je točno e, odbor za i promet konkretno se bavi posljedicama koje bi ovo moglo imati na unutarnje tržište. A što se tiče kolege Dofman, da, Greenwich plus 3 nije točno, to je ujedno i ljetno vrijeme, to ćemo ispraviti, a doista je tako, mi želimo da imamo harmonizaciju, da države članice postignu dogovor. Moja tendencija i osobno mišljenje jest da bismo trebali od e, ovog stalnog mijenjanja u proljeće, sat napred, u jesen, sat nazad, da od toga trebamo odstupiti, a onda potražiti rješenja sa članicama i koja će biti prilagođene našem srednjeevropskom vremenu i to bi bio pravi put e, kojem bismo trebali kročiti. Mislim da uza sve argumente za ili protiv i uza sva raznolika mišljenja još uvijek e, se ne možemo predvidjeti da li ljetno ili zimsko ili išta od toga. Komisija je dala e, svoj input, a mi moramo s time sad raditi i dati ipak i naše mišljenje našeg odbora. Popravki zglašame do 18. stičnja. Hvala lijepa. Amandmani do 18. siječnja i molim vas da 23. siječnja imamo naš sljedeći sastanak odbora i 24. E, siječnja te 29. siječnja. I ovime završavamo s našim radom. Hvala vam lijepa. Predsjednik hvali prevoditeljima. Ugodan večer i izvjestiteljima te isto tako želim reći da je ovime naš sastanak odbora završen.